i uvijek tijekom pregovora će komisije redovito izvještavati parlament o daljem razvoju događaja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo još za raspravu, dakle, kada govorimo još o kraju, imamo dva kluba zastupnika